colleagues, I think we can start. Kolege, možemo početi. S nama je danas Jonathan Hill. Želim vam e, dobrodošlicu na ovaj redovni sastanak odbora Ekon. Povjerenik Hel eh, nas je već posjetio u veljači, imali smo sa njim jako dobru raspravu, ali prva pojava, ovo je prvi puta da je povjerenik s nama, dakle ovo je prva zapravo ozbiljna razmjena mišljenja. jako smo zainteresirani za, zeleni, za zelenu knjigu i pripremamo odgovor parlamentom. Planiramo glasati o tome na plenarnoj sjednici u svibnju. Zatim imamo i izvještaj o uredbi o financijskim uslugama koja je usvojena prošli ponedjeljak i izvjestitelj je gospodin Balc iz Pučana. I tu će se također raditi na općim temama koje je spomenula i komisija, a to je kako uspostaviti pravnu ravnotežu između financijske stabilnosti i rasta. To je e, jako važno pitanje. I mm, drago mi je da posvećujete tome puno pažnje. I to će biti jako važna tema u sljedećih nekoliko mjeseci jer je to jako važan aspekt e, uredbe o e, bankarskom sustavu. Imaćemo jedan izvještaj od, o gospođe Gular o ulozi komisije u forumu. Mislim da je to također važna i korisna tema s obzirom da svi znamo koliko su bitne preporuke na, e, na toj razini. I prije nego što vam dam riječ, dopustite mi još da spomenem dvije teme kojima se bavi ovaj odbor. Prije svega moramo napredovati na svim prijedlozima koji nas čekaju iz proteklog saziva i tu moramo dovršiti e, započeti posao. Nakon e, završenih pregovora o dugoročnim investicijskim fondovima, o naknadama za plaćanje kreditnim karticama, zatim moramo raditi e, na direktivi o posredovanju u osiguranju, i vjerujemo da ćemo uskoro početi sa sastancima trijaloga o novčanim tržištima i očekujemo da će nas komisija podržati u našim e, nastojanjima da od vijeća zatražimo veću predanost da napredujemo s tim važnim dokumentima. Osim toga, Ekon će danas popodne glasati o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira, a sljedeći tjedan ćemo glasati o prijedlogu o mjerilima i moramo nastaviti raditi na ključnom dokumentu strukturne reforme bankarskog sektora. Tako da računamo na vas i na komisiju da nama kao zakonodavcu pomognete kako bismo što prije dovršili sve ove poslove. I druga stvar, jutro smo razgovarali sa komisijom i sa predstavnicima ESME o dvije vrlo važne mjere na drugoj razini i drago nam je da možemo e, se pohvaliti vrlo dobrom suradnjom u tom području. Naravno svjestan sam koji su sve izazovi pred nama i stvarno se eh, pokušavamo nositi sa velikim eh, poslom u ovom području i parlament će trebati dodatne resurse za nadzor delegiranih akata. Isto tako gledamo i na eh, unutarnje radne metode da vidimo na koji način možemo koncentrirati naše ograničene resurse u ta područja koja i zemlje članice i političke skupine smatraju prioritetima. I nadam se da ćemo nastaviti sa odličnom suradnjom a sada da ne duljim, e, dajem vama riječ gospodine povjereniče. Hvala vam i eh. hvala vam na ovom uvodu. Drago mi je da sam ovdje tek mjesec dana nakon što smo razgovarali o zelenoj knjigi, knjizi o Uniji tržišta kapitala. Mislim da smo tada imali vrlo korisnu raspravu i zahvalan sam vam na prijedlozima koje ste nam tada dali. Veselim se i vašim današnjim komentarima. A danas mi je isto tako drago da imamo priliku razgovarati o čitavom portfelju i drago mi je da vas mogu ažurirati o najnovim e, događajima. No prije no što uč, to učinim, e, zahvalio bih e, članovima odbora Ekon s kojim sam jako puno razgovarao od proteklog studenog i to je odbor koji je stvarno jako bitan. Upravo ste nas podsjetili koliko posla imate i zato mi je i jasno zašto vas smatraju tako važnima. prošle godine za vrijeme mojega saslušanja definirao sam pet prioritetnih područja, a to su da se provedu reforme proteklih pet godina, da se dovrše nezavršene financijske reforme, da se osigura dosljedna provedba međunarodnih standarda i načela, da se razvije unija tržišta kapitala, te da razvijemo to jest da proširimo koristi jedinstvenog e, tržišta našim građanima. Tako da najprije ću započeti s onime što smo radili u svakom od tih prioriteta. Dakle, prije svega provedba i prije svega bankarska unija. Mislim da smo tu ostvarili dobar napredak. Jedinstveni stabilizacijski mehanizam je preuzeo odgovornost nadzora prvog studenog i uz potporu ovog e, odbora imenovali smo odlične članove e, uprave u odbor za e, jedinstveni mehanizam za rješavanje pro problema banaka. E, počeli su s radom i sutra imaju prvu plenarnu sjednicu. Prije Božića smo se dogovorili da će zemlje članice isto tako dati određene doprinose jedinstvenom fondu za rješavanje a sada je moj fokus na tome da se provede direktiva o oporavku i rješavanju banaka te da IGA ratificiraju sve zemlje članice. O tome sam eh, razgovarao i na posljednjom eh, sastanku ECOFINA i vjerujte mi vršit ću pritisak o tome i dalje. O provedbi mjera druge razine, eh, znate koliko je to ogroman zadatak, ima oko to je preko 400 ovlaštenja u zakonodavstvu prve razine, a komisija je uspjela iskoristiti 345 ove godine. I ako razmišljamo o detaljima iz razine 2, očekujemo e, poštivanje pravila iz razine 1 te definiranje ravnoteže između upravljanju rizikom i proporcionalnosti. Kroz sudjelovanje u e, stručne skupine parlament je sudjelovao u pripremi delegiranih akata od samog početka i čim europska nadzorna tijela pripreme nacrte tehničkih standarda, e, ti, oni će biti poslani komisiji i nakon toga su zakonodavnim tijelima. E, čujem da se vrlo dobro iskorištavaju mjesečni sastanci za nadzor koje organizira Ekon moje osoblje isto tako ima redovite bilateralne sastanke sa izvjestiteljima o specifičnim dokumentima kako bi se objasnio pristup e, i kako bi se razgovaralo o osjetljivim temama i nadam se da to funkcionira i e, da su korisni. E, u drugom području dopustite mi da vas izvijestim gdje stojimo sa dokumentima koje sam naslijedio. Prije svega Mm, pohvale gospodinu Lamasuru i potpredsjedniku gospodinu Salbi na uredbi o dugoročnim investicijskim fondovima i o međubankovnim nakladama za platne transakcije. Što se tiče dugoročnih investicijskih fondova, nadam se da ćemo pravila sa razine 2 uspostaviti što prije kako bismo mogli osigurati pravnu sigurnost i kako bi tvrtke mogle se početi reklamirati ulagačima. Što se tiče uloge tih fondova u stvaranju sekundarnih tržišta, za infrastrukturne projekte ili za zajmove malim i srednjim poduzećima. Ja se nadam da ćemo i tu ostvariti veliki, e, to je brzi napredak. E, jako puno prijedloga se trenutno pregovara u trijalozima i zahvaljujem Ekonu na konstruktivnoj suradnji, na reviziji direktive o posredovanju u osiguranju i na direktivi o uslugama platnog prometa. Zahvaljujem gospodinu Langenu i gospodinu Tajanju. Znam da su rasprave bile konstruktivne i da se u principu slažemo oko toga što treba biti učinjeno sljedeće na političkoj razini. Komisija će i dalje igrati svoju ulogu i na političkoj i tehničkoj razini i nadamo se da ćemo završiti s ovim pregovorima za vrijeme latvijskog predsjedanja. Što se tiče novčanih fondova, to znam da nije bilo jednostavno i zbog toga pozdravljam sporazum koji je postignut u odporu Ekon i e, čestitam gospođi Gil na tome. Sada je na vijeću da dogovori opći pristup. Čini mi se da je kompromis postignut u odboru Ekon e, korak u pravom smjeru, e, bavi se bojaznima oko financijske stabilnosti i bijega, takozvanog bijega ulagatelja. Isto tako pozdravljam zabranu podrške pokreoviteljima da se riješi problem zaraze između banaka i novčanih fondova i isto tako pozdravljam uspostavu ravnoteže e, o likvidnosti i diversifikaciji ulagačkih udjela. Isto tako trenutačno radimo na predloženom pragu od 20 osnovnih bondova za e, promjenjive i za promjenjive NAV kako bismo vidjeli koji je model odgovarajući i koji će moći osigurati financijsku stabilnost. Trenutačno isto tako se e, raspravlja na čitavom nizu izvještaja o transakcijama, transakcijskim, transakcijama financiranja vrijednostnih papira, gospodin Soru, te o mjerilima, gospodin Van Nijekshoven. Osim toga, e, pazit ćemo na sve moguće rizike koji bi se mogli još pojaviti, a komisija planira usvojiti prijedloge u sljedećim mjesecima o e, spašavanju i rješavanju nebankovnih institucija. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o trećem prioritetnom području, o međunarodnim standardima i načelima. Moramo stalno provoditi pravila ako želimo osigurati financijsku stabilnost, izbjeći regulatornu arbitražu i osigurati e, prekograničnu financijsku aktivnost. Mm, što se tiče naših pravila o kapitalu i likvidnosti, Europska unija ne bi se trebala bojati provoditi međunarodne standarde na način na koji to ima smisla za Europu i koji odgovara raznolikom financijskom krajoliku u Europi. Europa ima vrlo otvoren pristup prema drugim e, jurisdikcijama, no naravno pod uvjetom da postoje jednaki uvjeti za sve i ako takvi uvjeti budu postojali, bit ćemo spremni otvoriti naše e, tržište tvrtkama iz trećih zemalja. Moje osoblje trenutačno radi sa europskim nadzornim tijelima na tehničkoj procjeni koja je potrebna za odluke trećih zemalja. Ekvivalentnost mm, je vrlo važna i proporcionalnost je ključna. Proučavamo treće zemlje sa vrlo relativno malim i lokalnim tržištima na drugačiji način e, nego što proučavamo zemlju koja igra dominantnu ulogu na globalnom tržištu. Prošli mjesec sam bio u SAD-u i drago mi je da mogu reći da u području financijskih e, uredbi da se Europa i SAD ipak više slažu nego ne slažu, no u nekim situacijama se ipak moramo boriti kako bismo pronašli mm, rješenja u posljednju minutu, kao što je recimo bio slučaj u pregovorima oko prekograničnih izvedenica. E, ne moramo imati ista identična pravila, ali bilo bi dobro kada bismo imali e, snažan sustav suradnje u ravnoj fazi regulatornog procesa. I to me sada dovodi do TTIP-a, e, za kojeg znam da trenutačno, o kojem trenutačno razgovarate sa izvjestiteljem gospodinom Kofadom. Mislimo da bi bolja suradnja da bi nam bolje omogućila da e, definiramo našu vodeću ulogu u definiranju globalnih standarda za financijsku regulaciju. Time što ćemo provoditi međunarodne standarde na dosljedan način i time što ćemo e, surađivati, Europska unija i SAD bi mogli se oslanjati na pravila, ako naravno dovode do istih rezultata. Istovremeno bismo uklonili probleme i troškove koji otežavaju život tvrtkama i mm, definirali mogućnosti za funkcioniranje sustava. Na taj način bismo isto tako e, zajamčili bolje e, jamstvo financijske stabilnosti, kako, budući da bi potencijalni problemi bi se odmah primijetili i mogli bi se učinkovitije riješiti. Dakle, iz ovog posljednjeg posjeta u SAD-u mogu reći da naši partneri shvaćaju da je revizija naših sadašnjih dijaloga zapravo razuman prijedlog. Isto tako sam mogao, um, objasnio sam da je veća regulatorna suradnja, mm, zapravo nije da Europska unija pokušava staviti u lošiju poziciju dod Frankov zakon. Četvrto područje je Unije tržišta kapitala. O tome smo razgovarali prije nekoliko tjedana, ali da vas malo ažuriram. Dakle, unija tržišta kapitala, e, cilj te unije je zapravo da se poveže štednja i rast. Želimo ukloniti barijere koje stoje između e, novca ulagača i ulagačkih mogućnosti. E, želimo riješiti probleme koje sprečavaju one koji trebaju financiranje da dođu do ulagača i moramo učiniti taj sustav što učinkovitijim što je moguće. I ako to uspijemo učiniti, imat ćemo dobru mogućnost da potaknemo dugoročna ulaganja, ulaganja u infrastrukturu te alternativna financiranja za male i srednja poduzeća. Veselim se što ću čuti mišljenja zastupnika ovog odbora, mišljenja nacionalnih parlamenta, nevladinih organizacija, malih i srednjih poduzeća te industrije financijskih usluga. Ja i moji kolege smo do sada posjetili devet zemalja članica i posjetit ćemo i ostale za vrijeme procesa konzultancije i naravno pozdravio bih mogućnost da sudjelujem u drugim događajima koje možda vi organizirate u vašim zemljama članicama. Što se tiče sekuritizacije i direktive o prospektu, e, konzultacije se vode u isto vrijeme kao i konzultacije o zelenoj knjizi. Mm, moje osoblje razgovara sa središnjim bankama i nacionalnim nadzornim tijelima. I ja se nadam da ćemo napredovati brzo i da ćemo uspjeti predložiti zakonodavni prijedlog tokom ove godine. Peti prioritet je vidjeti na koji način možemo um, koristi jedinstvenog tržišta proširiti na naše građane. Europska unija je učinila mnogo kako bi proširila koristi od financijskih uh, usluga. No, mislim da ipak moramo sagledati stvari sa stajališta potrošača i utvrditi gdje se nalaze, nalaze barijere. Naprimjer, u području prekograničkih investicijskih e, fondova gdje autorizacija i naknade za marketing su razlikuju se. Rečeno mi je da su razlike čak od između nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura. Tako da ću u sljedećih nekoliko mjeseci pokrenuti konzultacije e, da bismo vidjeli koje sve barijere postoje i dalje na jedinstvenom tržištu i kako bismo mogli pomoći našim potrošačima da imaju pristup većem broju proizvodima, proizvoda, više u boljim uslugama i dostupnim cijenama. Konzultacija u Uniji tržišta kapitala će se također koncentrirati na maloprodajne investicije, posebice na, na vraćanje povjerenja ulagača i to je ključna odgovornost i izazov za cijeli financijski sektor. U proteklih nekoliko godina vidjeli smo ogromnu količinu financijskih regulacija koje su se usvajale u različitim okolnostima te u zadnji tren. Nitko to ne zna bolje od ovog odbora i ti propisi su nam donijeli stabilni i otporniji sustav. Osim toga, mislim da bi bila dobra ideja da mm, pogledamo imamo li neke neželjene posljedice te sagledamo kumulativni efekt svih tih pravila. Tako da pozdravljam e, izvještaj na vlastitu inicijativu vašeg odbora i veselim se daljnim raspravama e, sa vama upravo na tu temu. Što se tiče komisije, mi ćemo dakle analizirati e, zakone kroz različite revidirajuće klauzule koje već postoje u gotovo svom zakonodavstvu. To moramo dakle sagledati sa, e, iz perspektive financijske stabilnosti, ali i iz perspektive stvaranja novih radnih mjesta i poticanja rasta. No, želim um, shvatiti dakle, kombinirani učinak naših e, pravila i posljedica, koje su možda ponekad neželjene, ali dakle na koji način e, funkcioniraju različiti zakonodavni uh, akti. Naravno znam koliko je važna proporcionalnost mnogim od vas koji sjede u ovom odporu i znam koliko su važna radna mjesta i rast u svim vašim izbornim jedinicama. Stoga sam siguran da ćemo Imate jako puno tema za razgovor i veselim se vašim pitanjima, ne samo danas, već i u sljedećim mjesecima, budući da ćemo i dalje nastojati zadržati financijsku stabilnost i to na način koji će e, podržati otvaranje radnih mjesta, gospodarski rast i potaknuti dugoročna ulaganja. Najljepša hvala. Najljepša hvala Hill. Odmah dajem riječ e, zastupnicima. Prvi Gunnar u ime Pučana. Najviše hvala predsjedniče, hvala vama povjereniče, hvala na vašem izlaganju, vi ste jako dobro došli ovdje. I jako zanimljivo slušati i vaše ideje i hvala vam što ste nam zahvalili na svemu što smo napravili. ne imam jedno pitanje koje mogu zazvučati donekle ironičnim, što uopće nije moja namjera. No, postoji jedna težnja u ovoj uniji da čim stari projekti postanu teški, da se započne s novim projektom. Ponekad se započne s novom unijom unutar unije, jer nam treba novi poticaj. Danas imamo čitav niz novih unija u Europskoj uniji i sve te nove unije su tu zato što e, nismo obavili posao u onoj uniji koju već imamo. Tako da, evo, igramo se s mnogim eh, lopticama, ali nemamo i sve na okupu. Danas je potrebno dakle, napraviti veliki pomak eh, glede investicija i lijepo bilo čuti vas eh, da idete u tom smjeru i to je u biti upravo jedna od stvari koje su nam jako potrebne. Ovdje se veliko radi o investicijskom planu, no investicije u Europskoj uniji, potreba za investicijama, za ulaganjima u Uniji su puno veće nego to o čemu se govori. Dakle, treba napraviti nešto glede čitavog sustava investicija u Europi, u Europskoj uniji. Dakle, bilo bi zanimljivo čuti kako možemo posredstvom Unije tržišta kapitala napraviti nešto što nismo napravili posredstvom Europske unije. Dakle, očito da to nismo napravili, ali kako ćemo to napraviti, ostvariti? A kao drugo, kako ćemo koristiti stare projekte i stare institucije. Ovdje uopće ne govorim o činjenici što e, je u Europskoj uniji financijsko tržište, neš, tržište koje je dominirano bankama. Dakle, kako ćemo postaviti da banke koje već postoje i koje dominiraju e, tim sektorom financiranja malih i srednjih poduzeća, općenito poduzeća, kako ćemo spostaviti da one povećaju uloženi trud za investiranje e, poduzetništva. Dakle, bilo, ja postavljam to pitanje kako bismo raspolagali svim informacijama na valjan način. Dakle, drago mi je što imamo nove stvari, ali bilo bi dobro da se ostvare, provedu e, stari naumi. Pa, slažem se s vama. Mislim kao prvo da sumnjam tržišta kapitala mi si zajedno nastavimo ostvariti nešto što smo već odavno pokušali ostvariti, dakle slobno kretanje kapitala, to je još iz uh, ugovora No, kako bismo stvorili novi zamah i politički zamah koji će biti pokret, koji izazvan gospodarskim zahtjevima, trebamo se osvrnuti na neke stare stvari i da vidimo da li možemo se osvrnuti na te neke stare stvari na novi način ili postoje neke nove žurne stvari, dakle neke stvari koje su ranije bile teškima da ih možemo sada riješiti, dakle mislim da bi to bio e, valjan način postupanja. Uopće se ne osjećam loše ili da se bavim nekom apologetikom kad kažem da treba završiti nešto što je ranije započeto. No, možda jedan način da se to napravi da se stvari pogledaju, sagledaju iz nekog novog kuta. I u biti ovaj argument koji iznosite o povezivanju e, između banaka i unije tržišta kapitala, u potpunosti ste u pravu s tim. Oni su jasno povezani. Unija tržišta kapitala uopće nije prijetnja bankarstvu i ne bi tako trebala biti percipirana. Ja to doživljam kao nešto komplementarno sektor bankarstva i e, uvijek to i govorim i, i informacije koje dobijam ljudi s bankarstva su pozitivne o tome. Što se bankarstva tiče, mislim da se trebamo postarati da u određenim oblastima uredbe koje smo usvojili, a tu imamo CRR, da su, da stvari budu proporcionalne i bankarski sektor e, uz sekuritizaciju, na primjer, ako bismo mogli e, potaknuti visoko kvalitetnu suradnju, to bi bilo dobro i za bankarski sektor i za druge. Dakle, evo, ovdje imamo e, mogućnost da uz podršku parlamenta i država članica napredujemo. Ovo je snd Nina Džilu. Hvala predsjedavajući, želim vam ponovno dobrodošlicu, povrniče i hvala vam na podršci glede e, novčanih fondova i nadam se da ćete pomoći Latvijskom predsjedništvu da ponovo se prime ovog dosija. Bili su donekle odbojni što se toga tiče. Dakle, bilo bi dobro da pređemo odmah na trijalog, e, čim idućeg mjeseca to bude izglasano na plenarnom zasjedanju idućeg mjeseca. Također slažem sa onim što ste rekli glede provedbe, da je to dosta škakljiva stvar, dakle to je jedna od kvalitnih stvari koje čujemo ovdje iz financijske službe, dakle e, da se prošire operacije u raznim državama članicama. I to je važno završiti prije nego što pređemo na uniju tržišta kapitala, što se samo same unije tržišta kapitala tiče, bilo bi dobro da prvog petog e, privedemo određene stvari kraju, jer ukoliko želimo da 2019. stvari budu e, riješene i provedene. Dakle, vidimo da je visoka stopa nezaposlenosti, niske investicije, dakle, ako želimo rješavati stvari, moramo e, osobito što se tiče malih i srednjih poduzeća, se baci na posao. Što se tiče pitanja transparentnosti, trebamo raditi na stvaranju povjerenja. Dakle, srednja banka bi trebala proširiti popis e, e, financijskih transakcija, na primjer. Isto tako, priznavanje toga da financijska industrija lobira je nešto trebamo napraviti. Moramo biti tako fleksibilni što se tiče kapitalnih zahtjeva i imati punu transparentnost e, za te e, proizvode, osobito što se tiče sekuritizacije, prenosa rizika i tokova. Potom moramo isto tako imati E, novu politiku za, e, za zajmove. Nedavno je na e, jednoj radionici parlamentu predloženo da se napravi repozitori za neprofitne transakcije. Time bi se mogli moglo imati nadzor nad agregiranim izlaganjem. To bi moglo pomoći da se e, dakle ima kontrola nad e, novim e, spekulativnim balonima. Hvala. Dakle, kao prvo, što se tiče meni tržišta kapitala, ja sam bio danas, odnosno ove godine u Rigi i nadao sam se da ćemo naći način kako da poguramo taj dosje. slažem se općenito s vama kada govorite o značaju provedbe. To je nešto na čim pomno pazim. Dakle, moramo se postarati da kad se nešto usvoji da to bude valjano usvojeno, provedeno diljem Europske unije. Što se tiče da kapitala, u potpunosti se slažem s vama glede pitanja žurnosti, moj opći dojam glede cjelokupnog mog portfelja je taj da kad vidim da negdje mogu pomoći glede ulaganja i rad, zapošljavanja i rasta, dakle moj mentalni sklop je takav da se trudim koliko god mogu sve dok ne nađem način da se riješi ta stvar. Jer najveći izazov koji je pred nama svima jest zapošljavanje i raz. Dakle, moj posao je svakog jutra kad se probudim da vidim što mogu napraviti da se pomakne, da se ide naprijed s tim dosjeima. Dakle, slažem s onim što je rečeno u Uniji tržišta kapitala. Istina, isto tako da ima nekih elemenata koji su teški, treba će nam vremena, ali neke stvari na njih se moramo odmah baciti možemo, možemo, zato smo i istovremeno pokrenuli e, pregled o sekretizaciji o direktivi perspektive i s nestrpljenjem e, uvijek čekam e, da napredujemo na svim frontovima i znam da je to nešto oko čega slažemo ja i vi u ovom odboru i mislim da bismo, dakle, evo sad imamo priliku da napredujemo, mislim da bismo trebali iskoristiti tu priliku što se transparentnosti tiču, upozno slažem e, glede značaja transparentnosti i e, konkretno ću se osvrnuti na ovo što ste rekli i smatram općenito da je transparentnost vrlo jak alat i instrumenti da bismo ga trebali razvijeti. Hvala kolege kako bismo ispoštovali e, vrijeme koje nam je na raspolaganju, također moramo im ispoštovati ovo ovaj pet minutno pravo, tako da vas molim da e, ne postavljate pitanja duža od dvije minute. Sljedeća je Kay Swinburne. Hvala predsjedavajući. Želim vam dobrodošlicu u Lord Hill. E, Suzdano sam radila na brojnim stvarima koje se tiču e, tržišta kapitala u prethodnom sazivu. Mislim da sam e, jasna meta za e, mnoge koji dolaze kod mene, koji bi trebali doći kod mene i razgovarati o svemu tome. Dakle, imala sam dosta zauzete prethodne mjesece e, gdje su mi dolazili ljudi izlagati svoju percepciju kapital, tržišta kapitala, no problem u tome što oni prvo vremena sastanka provode o svojoj viziji, a onda kasnije o nekim aspektima MIFID-a, CSDR-a ili nekim drugim zakonodavnim tekstovima E, iz druge razine i onda govore kako bi se to moglo protumačiti na način da se spriječi e, unija tržišta kapitala da se e, pretvori u stvarnost. Dakle, ono što smo danas razgovarali sa, danas smo razgovarali sa predstavnicima ESME i EBE i želim razjasniti jednu stvar koja se tiče ovdje transparentnosti. Ja uveliko podržavam transparentnost, ali sam doista za E, zabrinuta što se tiče evropskog europskog tržišta obveznica. Kada raspravljamo o tome, onda e, smo jako e, upoznati sa američkim najlikvidnim tržištem dionica i kako su uspjeli napraviti post tržišnu transparentnost za ograničen broj obveznica u MIFID-u prvog prvom ifidu je to bilo jasno i jasno je da moramo imati na umu e, državne i korporativne obveznice na umu i spomenuto je to konkretno nekoliko članaka mifid koji su naveli Esmiju i druge da e, se da razmisle o tome da li su to maloprodajni ili e, drugi sudionici na tržištu. Isto tako smo e, razmatrali neke druge e, karakteristike tih e, tog tržišta obveznica. A moje pitanje u biti je da li vi se slažete sa mnom o tom obznanjivanju informacija na, na europskom tržištu obveznica i da li ste sigurni da će ESMA i vaša ekipa biti u stanju kalibrirati na odgovarajući način to tržište, a da ne ometaju rad, funkcioniranje tržišta. Mislim da se vaše pitanje tiče u biti, da ste pogodili u, sred, u, sredu što se tiče ovih najvećih izazova s kojima smo suočeni vi i moje, moja služba, kako e, na adekvatan način kalibrirati ravnotežu između upravljanja rizikom i na, na način da to e, previše ne ometa rast. Ja sam toga u potpunosti svjestan svo vrijeme kada e, se bavim unijom tržišta kapitala i drugom razinom provedbe postojećih mjera osob konkretno. Dakle, mislim da je transparentnost e, koju je MIFID uveo važna, dobrodošla da ju treba dobro kalibrirati kada se radi o provedbenim mjerama, jer ne želimo ugroziti likvidnost financijskih tržišta i doista nemamo nikakvu želju da se to dogodi, da se ugrozi, ugrozi funkcioniranje tržišta obveznicama. Znam da je ovo pitanje kojim ste se aktivno bavili i za koji određen broj e, vaš kolega e, zainteresiran, zabrinut. Kao što znate, smo se bavi tim pitanjem i siguran sam da će se oni osvrnuti na sve to dakle, što, na što ste im vi ukazali. Ja sam uvjeren da će i moje službe iznaći vajeno rješenje. Naravno moramo pomno paziti da dođe do dobre, dobro kalibriranja. Hvala u ime Aldea Peter Jacek. Hvala predsjedavajući. Povjereniče, ja bih također želio pohvaliti ono što ste rekao u Uniji tržišta kapitala, no moje pitanje odnosi se na BRRD. Nedavno smo čuli, kao što je Deli Telegraf rekao, da će doći do mini Grčke u središtu Europe. To se tiče na propalu eh, eh, na propast eh, Hipalpe austrijske banke dakle oni su izgubili do 10 milijardi eura međutim Austrija je uspostavila posebni zakon prema koje rješava taj problem i to je nešto što će se rješavati na predpravosudnim tijelima. Ovo dakle ide po, protiv e, rezolucije e, o rješavanju banaka. Dakle, da li je povjerenik e, razmatrao ovaj slučaj i da je to test za rješavan, za direktivu o rješavanju banaka. Dakle, da li biste eh, uzeli razmatranje izmjenu direktivu o rješavanju banaka? Hvala vam. vam što ste postavili ovo pitanje. Eh, općenito o eh, PRD-u, direktivi o rezoluciji banaka, naravno treba osigurati da ona je ispravno transponirana, ali kao rezultat reformi koje smo proveli u posljednjem mandatu, e, sustav e, možemo reći da kolektivno jači nego što je bio ranije. I u ovom slučaju koji vi sada ste pojmenice naveli, možemo reći da je to vrlo kompleksan e, slučaj u kojemu se nalazi mješavina starih pravila i novih pravila i mislim da je isto tako moramo iskreno reći da se to, da uvijek tranzicija između dva sustava obično uzrokuje neke takve komplicirana pitanja. Ali kao odgovor na vaše pitanje, a, eto što je da naše službe, one su u bliskim kontaktima sa austrijskim nadležnim tijelama u ovom pitanju i nemamo sve informacije još e, za sada, da bismo mogli dati cijeli alternativni puni odgovor. Preliminarna procjena je da e, je primjena e, direktive o oporavku banaka i rezoluciji banaka e, bila opravdana od strane austrijskih vlasti. I eto, to je više manje to. Dakle, mislim da mm, ne možem zaključiti da za sada da se sve treba izmijeniti, nego trebamo pratiti razvoj situacije i dobro slažem se da je u ovom slučaju se radi o vrlo specifičnom e, slučaju. A ako neko ima još nešto e, za dodati po učinku Bejlina od strane njemačkih e, vlasti, mislim to je nešto što bi trebalo ipak onda postaviti kao pitanje njemačkim vlastima. Za Gue, eh, Miguel Dieges. Imam neke stvari koje bih želio reći, neke konkretnije, neke e, općenite. Većina stvari tiče stabilnosti financijskog sektora i koliko je moguće htio bih e, da nam iznesete jednu bilancu glede od razdvajanja bankarskih aktivnosti, dakle spekulaciju, investicije s jedne strane, a normalna E, maloprodajne aktivnosti banaka s druge strane. Dakle, to je nešto smatra ključnim nakon ove financijske krize, ali izgleda je došlo do bezlazne situacije. S druge pak strane, bankovna unija stvorena je u jednom drugom okviru. Dakle, došlo je do stvaranja pregolemih financijskih kolosa da bi ih se dopustilo da propadnu. Sljedeće, moje pitanje je sljedeće. Dakle, fond iz rezolucije predstavlja 0,4% onoga što se upotrijebilo za dokapitalizaciju banaka. Da li je to dovoljno da se jamči našim sugrađanima da neće morati posezati za svojim novcima za plaćanje te financijske krize? A što se tiče ovog mehanizma za investicije, da li će to dovesti u pitanje e, vjerodostojnost Europske središnje banke? I još jedno pitanje, e, notatske agencije odnosno agencija Standard Poor's osuđena je da plati e, kaznu 1,4 milijarde dolara e, i to je osudilo američko ministarstvo tako upravo zbog toga što je navela na kredit put investitore s obzirom da je nanesena šteta Europi od strane te agencije, zar ne bismo trebali razgovarati o toj agenciji i o e, općenito kreditiranju u Europi? Well, on your, um, in, in reverse order, on... Dobro, obrnutim odgovor na vaše pitanja o kreditnom rejtingu. U prvoj polovici ogodne komisija će izdati izvješće o agencijama za, e, o kreditnim agencijama koje izdaju kreditne rejtinge, pa ćemo to pitanje pogledati u tom kontekstu isto tako. općenito, dakle, vaša prva široka napomena o stanju bankovnog sektora i kapitalizacije u bankovnom sektoru. Moje mišljenje je ovdje, kao što sam već ranije rekao, da je e, situacija sada stabilnije otpornija nego što je bila ranije i sveobuhvatna ocjena procjena to je pokazala i mislim da je to mišljenje koje većina zastupa. Mislimo da sredstva u e, fondu za spašavanje sada se nakupljaju i mislimo da i tu imamo veću stopu otpornosti. A što se tiče neovisnosti, vašeg sljedećeg pitanja, neovisnost je nešto što je doista važno i način na koji je uspostavljena SSM doista daje mogućnost e, da e, sada zapravo vidimo način na koji možemo pristupiti stvarima. I kao što sam već e, ranije rekao, kvaliteta, dakle ljudi koje smo imenovali u e, odbor, e, jedinstveni odbor, oni sada imaju velik posao pred sobom da se uspostave do siječnja, ali nakon sastanka s odborom i razgovora s njima doista mislim da su oni svjesni važnosti zadatka, da znaju što je pred njima i da će to i provesti, ali svakako toga su se prihvatili. Zeleni, izvolite. E, dijelimo e, vaše e, zabrinutosti, međutim također podsjetimo se da sada već neko vrijeme investicije nisu dostupne i E, pad e, ulaganja zapravo je e, zato što su u starom gospodarstvu prilike za ulaganje i okruženje za ulaganje slabili zbog slabijih jamstava i vlada također i također bankovni sektor ne pruža odgovarajuće financiranje malom i srednjem poduzetništvu i e, konvencionalne banke narušavaju upravo tržište kapitala zbog toga što se usredotočuju na svoje e, profite. Znači treba bolje regulirati model bankarstva i također e, pomoći e, malom i srednjem poduzetništvu da dođu do dostupnih kredita. Također jedan e, jedna ključna funkcija koju izvršava naše banke su procjena kredita a e, kreditne sposobnosti, a to je nešto što e, jedino banke mogu učiniti u poslovanju sa klijentima. Dakle, evo samo neke ideje koje mi imamo i zamoliti vas vaše mišljenje o tome. Prvo, mi predlažemo da bismo se trebali u maloprodajnom e, bankarstvu usredotočiti na poslovanje s klijentima i da e, podupiru produktivne mala i srednja poduzeća, e, također e, diverzitet modela imovine u zajednici koja će osigurati jaču odgovornost Također želi bismo potaknuti banke da daju bolje savjete malim i srednjim poduzećima koji žele diversificirati svoje izvore financiranja na tržištima kapitala, uključujući i davanje malim i srednjim poduzećima usluge rejtinga za bolje informiranje, kao što ste vi rekli u zelenoj knjizi. I na kraju, e, Unija tržišta kapitala veći poticaj za e, investicije u kvalitetu života građana u EU koje e, je, koji su po samoj svojoj prirodi investicije koje teže diversificirati lokalno. E, odgovor na ovo. ovo su ideje, ako su to ideje koje biste željeli istražiti, umjesto da vam ja sada dajem neki odgovor e, ovako od oka, a možda bolje da o tome detaljnije porazgovaramo i da razmislimo o tome koje bi se e, od ovih ideja moglo uklopiti. Načelno smatram da ono što bih ja pokušao možda e, postići u Uniji tržišta kapitala jest e, da se diverzificira financijski ekosustav, tako reći. Dakle, Svakako je činjenica da u nekim e, dijelovima nije lokalni bankovni sustavi sa svojim lokalnim odnosima dobro funkcioniraju i da tvrtke dobivaju novac koji im je potreban, ali pogodilo me e, i uvijek me pogodi kada razgovaram s nekim novim zemljama članicama gdje su najmanje razvijena tržišta kapitala i manje razvijene poduzetničke tradicije da su oni zapravo prilično pozitivno nastrojeni prema e, financiranju kapitala. A problem e, je sljedeći, ako stavite sva svoje jaja u jednu košaru, a dođe do e, sužavanja e, do smanjenja gospodarstva, znači recimo ako ste e, ovisni isključivo o bankovnom financiranju koje se smanje, to onda disproporcionalno utječe na gospodarstvo i to je djelomično ono što se dogodilo europskom gospodarstvu posljednjih godina. Dakle, ja bih, ja sam e, za to da se izvori financiranja rašire i to tako odnosno diversificiraju tako da tvrtke mogu do, e, imati dostup raznim sredstvima u raznim fazama razvoja. Na primjer, e, e, rizični kapital koji venture kapital recimo je jedna stvar E, koju Europa ne radi tako dobro, pa ljudi zapravo se obraćaju odgovarajućim fondovima u Sjedinjenim državama za to. Recimo novi inovativni high-tech tvrtke koje, se, koje idu u Sjedinjene države, jer tamo financiranje i okruženje za financiranje venture kapitala spremnije dostupno. I slažem se da treba poticati dugoročne investicije i investicije u infrastrukturu jesu važne i upravo zato e, pokušavam to imati na umu. Evo molim kolege ne e, više od dvije minute. Marko Cani, FDD. Izvolite. Hvala, ja imam zapovjerenja povjerenja za povjerenika. Prvo se odnosi na Uniju tržišta kapitala. Vi i komisija ste predstavili zelenu knjigu, predstavili ste vaša razmišljanja. i, i napisali ste da će to koristiti eh, MSP-ovima koji kao što znate predstavljaju ogroman udio proizvodnog sustava u Europi. Moja velika sumnja oko svega toga jest kako pomiriti interese velikih financijskih eh, ustanova sa interesima malih i srednjih poduzeća. Nisam siguran kako će se pomiriti ta dva eh, interesa i problem koji ja vidim je da će se pogoršati e, situacija s financiranjem realnog gospodarstva. To je problem kojeg već danas imamo. Tako da htio bih konkretnije čuti prijedloge komisije o toj točci. A drugo pitanje e, o, e o BRRD-u, e dakle o oporavku i rješavanju banaka. može biti da učinci direktive o oporavku i rješavanju banaka neće biti dovoljni za rješavanje e, za rješavanje problema financijskog sustava u Europi. Dakle, direktiva o oporavku i rješavanju banaka će rješavati probleme, a ne uzroke ove financijske krize. Neki će reći da jedna mala banka poput Alpe Adrije da će to 2015. znatno utjecati na e, profite njemačkog sistema. U tom smislu, zar ne mislite da da ne bismo u parlamentu i u e, vijeću trebali biti malo hrabri i predložiti jasno razdvajanje, jedan jasan zakon kako bismo imali bankarski sustav koji će se doista koncentrirati na e, realno gospodarstvo obviously <laughs> this, this... Da, e, očigledno da ovaj odbor e, prije svih drugih se bave pitanjem strukturne reforme banaka i to detaljnije nego bilo ko drugi u Europi. Dakle, mislim da predlog stoji e, i da će pomoći osigurati dio ovog alata za bavljanja banaka prevelikim da bi propala ili prekompleksnim da bi se sanirala i zato nam je to e, potrebno i drago mi je što su ti prilozi izneseni i da bismo trebali pokušati e, dobiti rezoluciju o tome. Znam da nam je taj korak potreban. Što se tiče direktiva o pravu banaka općenito, kao što sam sada e, rekao, tek smo u početnim danima možda, Trebamo osigurati ispravnu provedbu i e, u cijeloj Europskoj uniji, ali sigurna sam, kao što je to uvijek u Europskoj uniji, da se bavimo mjerama kada ih uvedemo i da ih pratimo i nadamo se da će dati učinak kako smo se nadali. Što se tiče malih srednjih e, tvrtki i financiranja tog tebe se poduzetništva, moj je načelni pristup da pokušamo pogledati i pozbaviti se niz e, pitanja koji u ovom trenutku otežavaju. Znači što to otežava malom i srednjem poduzetništvu financije koje dobivanje financija i pristup financijama koji su im potrebne. Tu mislim da nema i jedinstvenog odgovora. Neki odgovori su e, u smjeru kako pristupiti razvijenoj, razvijenoj industriji europskog venture kapitala, rizičnog poduzetničkog kapitala, zatim e, e, e, privatnoj industriji privatnog ulaganja u Europi. I kako to može biti da recimo neki investitori žele investirati u male tvrtke koje ne poznaju? A ja bi se složio naravno da ako, ako netko ne zna koji je potencijalni rizik i, koje, i nema informacije koje o tom rizik, onda neće ni investirati. Znači, pitanje je kako doći do boljih kreditnih informacija, kako bi investitori mogli znati u što investiraju. Znači, reći se o nizu mjera, nije to baš tako jednostavno, pa samo reći želimo da velike financijske institucije preuzmu financiranje malog i srednjeg poduzetništva, nego ono što želim je diversifikaciju izvora financiranja za male i srednje poduzetništvo više izvora, E, jer to će biti dobro za cijelo gospodarstvo Sljedeći govornik e, Barbara e, Kapel. Gospodine Hill, vi ste prezentirali nedavno prije mjesec dana zelenu knjigu i rekli ste koji su e, izazovi s kojima se suočavate i koje sve prepreke treba nadvladati do unije kapitala kako bi se razvao, e, kako bismo stvarali radna mjesta i rast, a to mora reći ruku pod ruku kao što smo rekli a prepreke između investitora i investicijskih mogućnosti treba ukloniti. Dakle, ovdje želim nešto reći o dva cilja u zelenoj knjizi, bolji pristup izvorima financiranja i otključavanje novih e, izvora financiranja za mala i srednja poduzeća. Vi ste rekli da je venture capital jedna velika tema ovdje i ako pogledamo e, izvješće za Global Venture Capital Ensta i Janka kažu koji kažu da eh, je to tržište u bumu, eh, da je golema količina sredstava investirana upravo u taj u venture capital, eh, od čega polovica gotovo u Silicon Valley, u, 80% u Kini, 12% u Europskoj uniji. Dakle, koje mjere se mogu poduzeti kako bi se jačalo tržište venture kapitala u Europi? Hvala. A, iskreni odgovor je da je u ovom trenutku prerano da vam dadem smisleni odgovor e, na to. Mislim da je u ovom trenutku doista važno da pokušamo olakšati europskom venture kapitalu i tržišnom venture kapitala da se razviju, e, zato što mislim e, da e, konstantno vidimo E, kako se europske tvrtke okreću prema van e, za nabavu kapitala. Mislim da to nije dobro za budući razvoj našeg gospodarstva. Dakle, svakako e, vidim koja je potreba da to učinimo. A svrha konzultacije oko zelene knjige je da se e, najvećem mogućem e, broju ljudi, ljudi koji rade u području venture kapitala i drugima u zemljama članicama i civilnom društvu. Dakle, dajte nam e, svoje ideje, predložite što bismo mogli učiniti, postoje neke prepreke koje bismo mogli nadvladati, koje bi se koraci mogli poduzeti. mislim da smo u posljednjem mandatu se bavili evo i Josefom koje smo uveli i znamo i da smo i time neke stvari riješili. Ali vi ste spomenuli i to da je uspostavljen niz fondova i mislim da se moramo baviti, pozabaviti tim uredbama i pogledati funkcionirali na način na koji smo se nadali i pomažu li pomoći e, da fondovi za socijalno poduzetništvo i fondovi venture kapitala su doista privlačni i dostupni. Dobro, svakako rado ću čuti i vaše sugestije oko tome kako to dalje raditi. Hvala. Danuta Hübner. Hvala. Povjereniče, drago mi je da sva ova tri stupa unije tržište kapitala shvaćate ozbiljno, pogotovo dakle, stup koji se odnosi na pružatelje financijskih sredstava. I moje pitanje je, vidite li danas, što se danas može učiniti kako bi se potaknula štednja, kako ne bi otišla izvan Europe, već kako bi se možda privukla i strana štednja. Isto tako spomenuli ste danas financijsku pismenost. To je također bitno. A smatrate li da tu treba reagirati kroz regulaciju ili kroz e, sile na tržištu, tržišta na tržištu? Što mislite učiniti po tom pitanju i vidite li rizik da bismo na kraju možda mogli imati instrumente koji će e, štednju ukrenuti prema instrumentima kapitalnih tržišta gdje je naravno rizik veći. I drugo pitanje, u kontekstu novčanih uh, Mm, tržišta i unije tržište kapitala. Što možete reći u eh, FTT-u? Znamo da je to pripremano eh, u vrlo teškim okolnostima, europskim i svjetskim. Mislite li da bi mogla komisija intervenirati zato što je to zapelo negdje? Ili bismo trebali uopće zaboraviti na FTT? Thank you. Um, i think first of all, um, the, the broader question about um, regulation. Hvala. Dakle, cijelo pitanje regulacije je da ćemo morati regulirati okvir e, sekuritizacije i neke druge direktive. ali ako možemo postići željene ciljeve kroz e, regulativu, kroz recimo praksu, onda sam i za tu opciju. A za tu opciju sam zato što e, koliko je vremena potrebno e, za pripremu zakonodavstva, vidimo da treba jako puno vremena. Tako da ako možemo postići mnogo toga što želimo u određenom području bez zakonodavstva ili bez regulacija, onda ću ja biti jako sretan da idemo tim putem. Kada budem došao predstaviti vam sljedeće korake Unije tržište kapitala mm, kasnije ove godine, mislim da će e, ti prijedlozi biti miks zakonodavnih i nezakonodavnih pristupa. Tako da toliko o tome. I nadam se da ćemo osmisliti e, druge mjere koje će omogućiti razvoj većih e, tržišta kapitala u Europi koje će biti privlačna e, ulagačima. Ljudima su potrebna mjesta za ulaganje i za svoju um, starost. I moramo omogućiti ljudima da štede, da štede dugoročno. A i tvrtke su te koje moraju dugoročno ulagati. A da biste to mogli učiniti morate imati dobro regulirana tržišta, ulagači se moraju osjećati sigurno, i sada, ako doista želimo potaknuti kapitalna tržišta, da li to predstavlja određeni e, rizik, odgovor je da tržišta moraju biti dobro regulirana. Što se tiče poreza na financijske transakcije, kolega Moskovici se bavi tim područjem. Mislim da se to najbolje rješava u globalnom kontekstu, zato što živimo u vrlo povezanom i e, natjecateljski u svijetu i moramo biti jako svjesni toga. Uloga komisije će biti da zemljama e, članicama koje žele nastaviti u tom području, da im se da tehnička pomoć i to se trenutačno i radi. Gospodin Morskovici želi e, postići realan ali i ambiciozan dogovor. I s mojeg gledišta E, dakle implikacije poreza na financijske transakcije za na uniju tržišta kapitala, na e, rasti, na radna mjesta se, dakle mislim da bi to trebalo vrlo ozbiljno uzeti u obzir. Hvala, a sada Hupa je. Hvala predsjedniče, dobar dan predsjedniče. Kao što znate, Europska središnja banka pokrenula je netovno e, program kvantitativnog popuštanja i Mario Draghi izjavio pred tiskom da će to, taj otkup vrijednostnih papira, ublažiti e, rizik od e, nestabilnosti. Dakle, htio bih da e, mi vi kažete da li se slažete s tim rizicima. Što se tiče Unije o tržištu kapitala, to možemo složiti možda da se probijaju prekogranične barijere, osobito za mala i srednja poduzeća, kao što ste to često podsjećali, ali mislim također da ukoliko želimo podržati bolje realno gospodarstvo i kao što ste rekli bolje podržati dugoročnu infrastrukturu, onda bi trebalo poticati investicije iz privatnih kapitala, ali isto tako iz produktivnih javnih e, ulaganja. Kao što znamo u svakoj državi partnerstvo javnog privatnog sektora su svi različiti, tako da bi državna jamstva mogla imati utjecaj na to i to bi bio izravan utjecaj na tržišta kapitala. Dakle, da li imate transvertalno neko mišljenje o tome, da li ćete poduzeti neke mjere kako bi zajamčili u svim državama jednakopravnost, odnosno jednakost šansi i kao što znate, puno se o tome već govorilo, unija tržišta kapitala će dovesti na kraju i do titrizacije, odnosno tu će treba doći do harmonizacije u titrizaciji i veliki broj naših sugrađana, e, poduzeća i drugih e, imaju e, strah od toga da ne bi došlo do istih problema kao i prije nekog godina, a svi znamo da je potrebno povjerenje tržišta i većine dio sudionika na tržištu. Dakle, kako nam danas možete i nama i svim europljanima jamčiti da imate danas na raspolaganju sve elemente koji će spriječiti iste prijetnje od prije nekoliko godina i da nećemo se opet, u istoj situaciji kao prije par godina. Hvala. Um, uh, dakle, prvo da odgovorim na pitanje o sekuritizaciji. Vrlo je bitno da kako razvijamo naše, naša razmišljanja i zato i vodimo konzultacije E, jako smo svjesni svega što se događalo do sada i to je zadnje što bilo tko od nas želi. Naravno da ne želimo stvoriti probleme koje smo imali prije. I rizična sekuritizacija je naravno bila dio problema, to nam je svima jasno i ne želimo se tome vratiti. Stoga smatram da moramo oprezno razvijati dakle jedan e, razuman e, povratak na sekuritizaciju koji će biti jednostavan i transparentan i standardiziran i ohrabruje me činjenica da ESP i ostala tijela da vrlo pažljivo e, razmišljaju o tome i nitko naravno ne želi da riskiramo po tome. Tako da morat ćemo djelovati oprezno, naravno uz podršku i uz e, raspravu sa predstavnicima e, sektora i naravno vama iz ovog odbora. Osim toga, će i imat ćemo i tre, tromjesečno e, konzultacijsko razdoblje. Nakon toga ćemo e, dati svoje prijedloge. O uniji tržišta kapitala, da. Jedan od ciljeva je poboljšati pristup za mala i srednja poduzeća i možemo sagledati dakle sve načine na koje to možemo učiniti. Ako to možemo učiniti privlačenjem kroz sekuritizaciju ili na neki drugi način, na primjer kroz zahtjeve i osiguranja, onda bismo te mjere mm, provodili u cijeloj Europskoj uniji. I to na dosljedan način. A što se tiče vaše prvog pitanja, state of the economy, obviously part of... Uh, o stanju gospodarstva. Naravno, to je jedan dio i moje odgovornosti, budući da je financijska stabilnost bitna. Moramo biti svjesni i makrobonitetnih a, i mikrobonitetnih rizika. Makrobonitetni rizici, njima se uglavnom bavimo kroz ESRB i to je zadatak za ovu godinu da pogledamo te aranžmane i da vidimo jesu li potrebne ikakve promjene. No, općenito mogu reći da moramo imati otvorene oči, ali mislim da to i sam gospodin Dragi e, vrlo dobro radi u SB-u. Hvala, a sada Brian Hayes. Hvala vam predsjedniče i gospodine Hill, želim i vama dobrodošlicu. Hvala vam što ste posjetili devet zemalja članica do sada. Hvala vam što ste otvoreni za to da odlazite u zemlje članice i da poslušate predstavnike zemalja i predstavnike sektora. Moje se pitanje odnosi na TTIP. U veljači ste dali komentare kada ste govorili o trenutačnoj fazi pregovora i mislite li da je dobro reći da postoji fundamentalna razlika između suradnje s jedne strane, što znači dakle neformalni dijalog i e, dakle tapkanja između e, SAD-a i Europske unije i pravila s druge strane. Možete li e, malo bolje objasniti što zapravo pokušavamo time postići. Ja osobno mislim e, da bi to bila katastrofa ako TTIP ne bi imao važno poglavlje o financijskim uslugama. I smatram da bismo morali imati zajednički sporazum između SAD i Amerike o financijskim uslugama. Znam da e, SAD je protiv ideje e, dakle, jedne regulacije za cijeli svijet ali mislim da bismo trebali biti barem blizu standarda EIOSKE, iako, bismo, iako ćemo možda imati na kraju dva različita zakonodavstva. I jedna od tih stvari je reforma novčanog tržišta koju ste malo prije spomenuli. Mi se nadamo da ćemo ipak to učinkovito provesti. A SAD su na tome radili proteklog e, srpnja. Možete li nam reći Mm, što mislite o tom pitanju, dakle upravo o toj fazi pregovora između EU i SAD-a. Prije svega hvala vam na vašim općim primjedbama i na tome što ste mi zahvalili što posjetujem zemlje članice. Ja smatram da je to vrlo bitno za posao, za moj posao, posao povjerenika. Moram čuti stavove različitih zemalja, čuti o njihovim e, situacijama, razgovarati sa predstavnicima građana, potrošačkih organizacija, ali i e, sektora. Jer jako je važno znati što oni govore o stvarnom učinku, dakle na stvarni svijet naših ideja. Ja mogu se možda ne slagati sa predstavnicima financijskog sektora, ali svakako smatram da treba razgovarati. Što se tiče TTIP-a i pregovora sa SAD-om, dobro ste e, saželi taj stav i naš cilj je da pos, uspijemo postići veću suradnju i to proizlazi iz činjenice da su financijske usluge tako regulirana industrija, tako da je to e, način zapravo za kontrolu pristupa tržištu. I čini mi se da trgovinski sporazum koji na neki način ne bi uključio financijske usluge, mislim da bi to bila propuštena prilika. SAD i Europska unija mm, zauzimaju golem udio dakle, u svjetskom smislu kad se govori o financijskim uslugama i upravo zbog toga isto mislim da takvo jedno poglavlje mora postojati u ugovoru. E, još ono što pokušavamo učiniti jest e, unaprijediti suradnju u provedbi pravila koja uglavnom proizlazi iz globalnih standarda. U većini slučajeva to je u redu, ali u nekim slučajevima u CCP-u, u slučaju CCP-u nije uvijek tako. U trenutačnim e, regulatornim forumima gdje se o tome sada razgovara, dakle razgovaramo mi i SAD, to je vrlo neformalno, e, za sada su, ali jesu na e, visokoj razini. Dakle, to je poruka koju sam rekao u SAD-u. Tako, na taj način nismo htjeli potkopati Dodd-Frankov zakon, ali e, to najprestano ponavljamo i nastavit ćemo u istom tonu. Jonas Fernandez. Hvala vam predsjedniče. Ja za vas imam tri pitanja i nadam se da i brzo ću ih izložiti. Prvo se odnosi ne samo na projekt Unije tržište kapitala, već na male probleme s kojima se suočavaju europski građani. A to je i problem koji mi imamo, dakle poteškoće u otvaranju bankovnih računa u zemljama u kojima nemamo prebivalište, e, vršenje uplata na e, račun u nekoj drugoj zemlji. To su osnovne zapravo stvari, male stvari, ali su osnovne, a mislim da su bitne dio monetarne unije i trebalo bi o tome malo razmisliti. Što se tiče zelene knjige, jedno pitanje, jedno pitanje. Znam da knjiga pokušava proširiti raspon proizvoda i usluga koje tvrtke mogu koristiti, osim naravno tradicionalnih banaka. I zato zelena knjiga govori o potrebi da se usklade fiskalni režimi da se usklade računovodstvena pravila, da se usklade zakoni o nesolventnosti, recimo u Španjolskoj takvi propisi imaju velike manjkavosti. I činjenica da moramo mm, uskladiti taj okvir kako bismo omogućili e, slobodan tog kapitala. Ovdje je pitanje u kojoj mjeri smatrate da ćemo morati napredovati u tim aspektima imajući na umu i obvezu e, to jest obećanje gospodina Junkera koji će dakle uskladiti porezne osnovice jer je to vrlo bitan element unije tržišta kapitala. I na kraju kako shvaćate kombinaciju bankarske unije sa unijom tržišta kapitala imajući na umu da neće sve zemlje koje će biti u bankarskoj uniji ne, pardon, Dakle, neće sve zemlje koje će biti u Uniji tržište kapitala, neće biti u bankarskoj uniji. Kako vi vidite odnos te dvije unije? Dakle, unije bankarske unije i unije tržište kapitala. Jer veza ja mislim da je vrlo, vrlo čvrsta. Hvala vam. o posljednjem pitanju, dakle kakva je veza Unija tržišta kapitala je, kao što ste rekli, za svih 28 eh, zemalja i mora biti za svih 8 eh, zemalja. To je klasičan projekt jedinstvenog tržišta. A bankarska unija je uspostavljena kako bi se eh, riješio jedan specifičan problem i mislim da je to bilo uspješno. A s druge strane, Unija tržišta kapitala se bavi jednim drugim izazovom. Bankarska unija zapravo pomaže Uniji tržišta kapitala, ali u principu ne smatram ali Unija tržišta kapitala nije bankarska unija broj 2. Ona je nadopunjuje, ali smatram da je izuzetno važno da za jedinstveno tržište kapitala da svih 28 zemalja e, članica osjeća da postoji nešto što mogu iskoristiti i da je to nešto u čemu moraju sudjelovati. Što se tiče poreza i nesolventnosti, e, Kasnije ove godine ću vam dati specifične prijedloge u tom području. Vi ako ste ulagač ili ako recimo postoje različiti zakoni o bankrotu i ne znate što će se dogoditi s vašim ulaganjem ako tvrtka u koju ulažete propadne, to definitivno ih neće potaknuti na ulaganje. So, tako da ćemo vidjeti koje ćemo tu praktične korake poduzeti. E, jučer sam razgovarao, razgovarao sa predstavnicima nizozemskog parlamenta i u kontekstu zelene knjige, e, što ću vam predložiti također krajem godine, dakle o malim e, ulaganjima malih ulagača, ulaganjima građana. Mislim da ćemo onda se pozabaviti ponovno nekim od tih pitanja ali vidjet ćemo koji će još koraci biti potrebni. Hvala, Pablo Hvala vam. Hvala vam predsjedniče, povjereniče. Ispričavam se, nisam vas mogao, nisam mogao čuti vaš uvodni govor. I hvala vam što ste e, nam čestitali na izvještaju o međubankovnim naknadama. E, ja vama čestitam na zelenoj knjizi o uniju tržišta kapitala, to je dobar dokument i ja se nadam da će to postati stvarnost što je prije moguće. Jutros sam bio u Pamploni, u mojoj izbornoj jedinici i mm, tu je jedan od najveća organizacija malih i srednjih poduzetništva u e, Španjolskoj. I jako se puno govorilo o problemima s kojima se suočavaju PMO u Španjolskoj. To nije problem samo Španjolske, vjerujem da je to e, problem u svim zemljama Južne Europe, a to je nedostatak kredita koji onemogućuje ulaganja, onemogućuje projekte i e, onemogućava otvaranje novih radnih mjesta. E, molim vas da objasnite jednom malom poduzetniku na koji način će unija tržišta kapitala mu pomoći kada mu banka kaže da ne, ne može dobiti kredit, što, što će se onda dogoditi? Meni ovo sve jako dobro zvuči, imate svu moju e, podršku, ali ja vas molim da, da vas recimo jedan poduzetnik pita ako ne može dobiti kredit od banke, e, što biste mu vi rekli, kako ćemo unija tržišta kapitala pomoći? Hvala vam. Hvala. Evo, nadam se da ću imati prigodu doći kroz nekoliko tjedana u Španjolsku, govoriti o ovome svemu i susret, susreću se sa predstavnicima malih srednjih poduzeća. Mislim da prva stvar koju ću im reći, što ste sigurno i vi e, uradili, jeste potaknuti ih, e, ohrabriti ih, e, pitati ih, e, dakle, da li oni imaju neke konkretne savjete kako zadvojiti njihove potrebne, a moj odgovor na to kako da im pomognemo bio bi sljedeći, dakle razni poslovni subjekti imaju različite potrebe ovisno o stadiju razvoja. Trenutno države članice, ovisno o etapi gospodarskog oporavka u kojoj se nalaze, su u drugačijim situacijama. U nekim državama članicama mala srednja poduzeća i bankovni sektor su u dosta dobrim odnosima, iako bih rekao, uzgled bude rečeno, da e, ako neke države e, misle da stvari dobro funkcioniraju, još uvijek se može čuti i predstavnike malih srednjih poduzeća da ne mogu doći do zajma, da traže alternativna rješenja bilo da se radi o fondovima o poduzetničkom kapitalu ili o privatnom kapitalu. Dakle, otići u banku i traži zajem je dosta složen postupak. Ja sam neš, napravio nešto što, zašto sam otkrio da je to privatno financiranje, dakle netko uzme kapital i e, omogućuje nekome da nastavi svom, svoj posao. No, e, donošenje, pravljanje odluka, to je nešto što omogućava ljudima da naprave neke promjene, da razvijaju e, projekte gdje će tržište obveznica i tržište poduzetničkog kapitala imati e, mogućnost da se razvija, da pomaže. To isto promjena kulturne prirode također. Dakle, poput vas mislim da je ovo žurna i važna stvar, ali neke od ovih stvari počivaju na kulturi koja se gradi dugi niz godina i ne može se to zakonodavnom odredbom promijeniti. Dakle, treba staviti ljudima na raspolaganje više opcija, više informacija i započeti graditi to sve. Hvala zadnji govornik Paul Tang. Hvala predsjedavajući, hvala vama povjereniče što ste došli. Ja bih imao jedan drugačiji pristup. U svom uvodnom izlaganju rekli ste da nam trebaju neke nove zakonodavne ili drugačije zakonodavne mjere, osobito kako bi se započelo sa agendom stvaranja rasta i zapošljavanja. To pokazuje da je financijski sektor u službi e, potrošača, malih poduzeća, poduzetništva, a ne u svom vlastitom interesu. No, kad to vidimo, puno toga se prodaje u složenim e, vidom derivata. Dakle, teško je u biti imati povjerenje u financijski sektor da će ono doista biti na usluzi realnom gospodarstvu. Moje pitanje sljedeće, da li osobno vidite da komisija ima valjanu ulogu povrat, u vraćanju tog povjerenja, ako da, koja bi to bila uloga? I u vezi s tim, da li mislite da bi mogli imati jedan mekši pristup na primjer kodeks ponašanja za bankare što postoji u mojoj zemlji, nizozemskoj. Da li mislite da bi dakle moglo se napraviti jedan takav e, soft pristup i konkretno pitanje koje se tiče unije tržišta kapitala? E, o odavanju kreditnih informacija o malim i srednjim poduzećima, o nebankavnom sektoru, dakle da li je to nešto što je prihvatljivo kako s njim postupati? Hvala. Hvala na pitanju. Slažem se da to pitanje povjerenja, vrijednosti i normi jest od iznimnog značaja. Ja želim biti u poziciji da će službe financijske industrije moći igrati svoju ulogu u, op... u širem u cjelokupnom gospodarstvu i ja sam mogao to zastupati. Ne mislim da je trenutna situacija zdrava gdje se njih percipira i dalje kao odmetnike sistema. Ne mislim da je to dobro za povjerenje, za investicije investicije. Tako da e, se veselim prevazilaženju tog problema. Mislim da je glavna odgovornost da glavna odgovornost počiva na njihovoj strani i to zahtijeva određeno čelništvo. Moje mišljenje, koje može biti različito od e, nekih ovdje prisutnih ljudi, ali moja percepcija je da se mogu stvoriti pravila da se poboljša sustav, okvir, dakle da stvori transparentnost, e, sustav izvješćivanja, ali na kraju prave vrijednosti moraju biti tu da ih e, stvara čelništvo. Jer u biti ako imamo, ako je sve utemeljeno na regulativi, onda će stvari biti kompliciranije, teže će funkcionirati, treba će više odvjetnika, ali to neće polučiti valjane promjene vrijednosti, a to je ono što nam treba, prave promjene vrijednosti. Mislim da je to jedan od najvećih izazova s kojim su suočeni. Puno sam razgovarao s njima i oni sami su svjesni toga da je to veliki izazov za sektor financijske industrije. Što se tiče ovih kreditnih informacija glede malih srednjih poduzeća, mislim da je to jako važna stvar. Situacija je takva da su banke te koje raspolažu najčešće tim informacijama. Jedna od stvari na koje smo se osvrnuli u zelenoj knjizi, kao što ste vidjeli sami, jeste da se napravi sustav gdje se mogu raditi komparativne informacije o malim srednjim poduzećima. Ja, kad to budemo izrađivati, moramo jako paziti da se ne nameće sustav koji će predstavljati veliko opterećenje za malo srednje poduzeća, osobito ona koja ne žele da traže investicije i da zaglibe u to. Dakle, moramo to pažljivo razmotriti možda se može doći do situacije kad ni ulagač, niti poduzetnik ne želi to, ali ako vi imate nekih ideja, inicijativa iz perspektive nizozemskih poduzetnika, vrlo rado bih ih ih saslušao. Najviša hvala povjereniku Hillu. Mislim da je ovo bilo krajnje korisna razmjena mišljenja. Vi ste iznijeli određen broj iznimno važnih tema. Možemo istaknuti još jednu koja je jako važna, a to je da naši sugrađani, potrošači i financijske službe budu u središtu ovoga svega. Na tome sve trebamo svi zajedno raditi. Zahvaljujem vam na vašoj podršci glede određenog broja zakonodavnih e, dosija na kojima radimo. Dakle, još jednom hvala. Hvala. Colleagues, may I ask you to take seats so we can proceed with our vote? molim vas da sjednete na svoje mjesta kako bismo mogli nastaviti s, započeti s glasanjem. Molim vas da stavite svoje glasačke kartice da možemo napraviti provjeru. Otvaram probno glasanje. još uvijek nedostaje određeni broj kolega. Izgleda liberali imaju jednog glasača viška. ne vas Petar, dobro. To je u redu. Zatvorimo glasanje. ICR. Da, gospodine Luke, tu ste. Molim vas odvojno računati u slučaju elektronskog glasanja. Dakle, počinjemo s glasanjem o nacrtu zakonodavnog izvješća Renata Sorva o izvještavanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednostnih papira. Započinjemo s amandmanom 118. Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se. 119. Za, protiv, suzdržani? Odbija se. 120. i 121. Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se. Kompromis A. Prvi dio. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, molim provjeru za drugi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, odbija se. Kompromis B za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 23. Tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis C za protiv suzdržani usvaja se. Stotno 37. za protiv suzdržani usvaja se. 38, za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis D za protiv suzdržani usvaja se 141. za, protiv, suzdržani, molim provjeru, 141. otvaram glasanje. Imamo jednog počena viška. Još uvijek. Hvala Burhard. Zatvaram glasanje. Dva više protiv. Odbija se zbog gospodina Tremoze. Dobro. Ovo je sad 143. za, protiv, suzdrani, odbija se. 144. za, protiv, suzdrani, odbija se. Kompromise za, protiv, suzdržani, usvaja se 150 za, protiv, suzdržani, molim provjeru, 150, otvoram glasovanje. Jedan pučan viška, dobro. Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Is rejected. Odbija se. A ne, ne, ne, ima ih dvoje više za. Dakle, usvaja se. Usvaja se, dakle, izvjestelj 32 za, protiv suzdržani, usvaja se, 33 za, protiv suzdržani, usvaja se, 144 za, protiv suzdržani, odbija se, 155 za, protiv suzdržani. Mojim provjeru 155. Otvaram glasanje. Jedan pučan viška, dobro. Zatvaram glasanje. Odbija se. 34. za, protiv, suzdržani usvaja se kompromis F, za, protiv, suzdržani usvaja se 156. za, protiv, suzdržani odbija se 157. za, protiv, suzdržani odbija se 158. za, protiv, Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. A, ispričam se, usvaja se. Zatran glasanje. Još dvoje treba dodati. Dakle, usvaja se. Odbio 158. Dakle, sad idemo 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. Što je s 35. Možda ste pogriješili. Ispričavam se. Dobro, 35. za. Protiv. Suzdržani. mojim provjeru 35. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 36. za. Protiv. Molim vas dignite ruke. Suzdržani. Odbija se. 159. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 37. za. Protiv suzdržani, usvaja se kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se 166 za, protiv, suzdržani, usvaja se 167 za, protiv, suzdržani, molim provjeru, 167. otvaram glasanje. jednog viška, dobro. Plus dvoje za treba dodati, dakle usvaja se. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. 169 za, protiv. Čini se da ima većina, ali molim provjeru. Otvaram glasanje za 169. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 170 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se valjda, ali možemo provjeriti. Otvaram glasanje za 170 imam. Još dvoje treba dodati protiv, dakle odbija se. 42. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H sa usmenim amandmanom. Prvo usmeni amandman, tko je za, protiv, Mislim da se odbija, ali provjeravamo. Ustani amandman, otvaram glasanje. Još uvijek jedan je previše. Hvala Burka. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada glasamo za kompromis bez ustavnog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. sedam, Tko je za? protiv, suzdržani. Provjeravamo 117. Otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. E, dva dodatna mislim da su za. Gospodin Duke, da. Dobro usvaja se. Kompromis i tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis je sa dva usmena amandmana. Prvo prvi usmeni amandman koji predlaže guje, Tko je za? Prvi usmeni amandman protiv, suzdržani, odbija se. Drugi usmeni amandman koji predlaže zeleni. Tko je za? Mislim da se odbija. E, ali provjeravamo drugi usmeni amandman. Otvaram glasanje. otvaram glasanje. Odbija se. Sada kompromis je e, u izmijenjenom obliku, ali prvi dio prvo, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I prelazimo na amandman 205. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? Odbija se? 206. No, ti su isti. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? 207. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se? 66. Za? Protiv? Suzdržani? usvaja se, 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 216 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se 78 za protiv suzdržani usvaja se 79 za protiv suzdržani usvaja se 217 za protiv suzdržani usvaja se 80 za protiv suzdržani usvaja se 81 i 218 za protiv suzdržani usvaja se 219 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv. Mislim da se usvaja. ECR, Alde, jeste za? Da. Usvaja se. 220 za, protiv, suzdržani, odbija se. 221 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv. Provjeravamo 83, otvaram glasanje. Još uvijek jedan pućan previše, zatvaram glasanje. Odbija se. 222 za, protiv, suzdržani. Ne vidim ruke provjera. 222. Otvaram glasanje. Jedan pučanin previše. Otvaram glasanje. Usvaja se. 2.2.3. Kompatibilan tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 2.2.4. za, protiv, suzdržani, odbija se. 225 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 227 za, protiv, suzdržani, odbija se. 228 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usvaja se. 85 povučen, 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 230, no, ne, 231 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 232 za, protiv, suzdržani, odbija se. 233 za, protiv, suzdržani, odbija se. 234 za, protiv, suzdržani, odbija se. 235 za, protiv, suzdržani, odbija se. 236 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 237 za, protiv, suzdržani, odbija se. 238 za, protiv, suzdržani, odbija se. 239 za, protiv, suzdržani, odbija se. 240 za, protiv, suzdržani, odbija se. 242 za, protiv, za? Protiv? Mislim da je odbijeno. ECR? Alde? Protiv? Da. Odbija se. Želite provjeru? Ne, dobro. Kompromis K. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis L. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. Za?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 Zatvaram glasanje. Usvaja se. 95 za. Protiv. Suzdržani. Da provjerimo. Ja otvaram 95. Zatvaram glasanje. Odbijeno za jedan glas. E, devedeset 98 za. Protiv. Provjeravamo 98. Otvaram glasanje. E, još čekamo neke da glasaju. Zatvaram glasanje. Znači, odbija se. Šest. Tko je za? Protiv? Protiv? Provjeravamo. Šest. Otvaram glasanje. usvaja se. Jedan EPP-ovac previše. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Usvaja se. 7. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 103. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera za 103. Otvaram glasanje. Jedan pučanin previše. Zatvaram glasanje. 2 plus 2 za, usvojeno za jedan razlike. 105, tko je za? Protiv, suzdržani usvaja se. 107, za, protiv, suzdržani usvaja se. 109, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto jedanaest za, protiv, provjera, sto jedanaest. Opet jedan pučanin previše. stvarnim glasanje. Odbija se. 113. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 116. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Sada glasamo na e, tekst sa izmjenama poimenično. Otvaram glasanje. Jedan pučanin viška. Još uvijek. Dotvaram glasanje. Četrdeset sedam za, dva protiv, šest suzdržanih, četrdeset devet za, dakle plus ona dva. Znači, legislativna rezolucija, otvaram glasanje poimenično. Zatvaram. Dakle, isti rezultat. A sada glasamo i o odluci da se uđe u pregovore s vijećem prema članku 73. Tu moramo imati apsolutnu većinu, otvaram glasanje. Pojmenično. Zatvaram. 48 za, plus 2, 50 za, 5 protiv, 2 suzdržana. Dakle, čestitamo izvjestitelju. Znači, odlučili smo krenuti odmah u pregovore. I prolazimo na sljedeće glasanje nacrt e, mišljenja o preporukama europske komisiji o pregovorima o sporazumu o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja. Jesmo li spremni? Dobro. Kompromis A u četiri dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, Provjeravamo drugi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje 26 plus 2, 27 minus 29, odbija se. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, za, protiv. Provjeravamo drugi dio. Otvaram glasanje. Kompromis B. Jedan e, pučanin viška i dalje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amendman 25. Ko je za? Protiv? uzdržani. Usvaja se. 26 za. Protiv? Suzdržani? Provjera za 26. pučanin viška. Ne znam zašto stalno imam jednog viška. Usvaja se. Manuman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera za 23. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis C. E, podijeljeno prvi dio koji je za, protiv, suzdržani u se. Drugi dio kompromisa C tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 tko je za, protiv. Ne vidim baš ruke, provjeravamo amandman 31, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jedan pučanin viška, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 31 39. proste za, protiv, suzdržani, provjera za 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ali imamo još 27, 27, ali imamo još ona dva glasa. Odbija se, dakle. Kompromis D, prvi dio. Tko je za, protiv. Znači, usmeni amandman prvo. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera usmenog amandmana kompromisa D, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dva više protiv, dakle odbija se. Glasam prvi dio bez usmenog amandmana, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, Provjera za 51. Zatvaram glasanje. Još uvijek usvojeno. Kompromis E. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 60. Za protiv, provjera, za amandman 60. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis F, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Provjera za 68. Otvaram glasanje. Jedan počinu viška. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 77. Tko je za? Protiv? suzdržani. Provera za 77. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 78 za. Protiv. Provjera sa 78. Otvaram glasanje. Zatvaram glasine Odbija se kompromis H, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. 87, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, provjera za 88, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis I tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 109. E, podijeljeno glasanje za 107. Tko je za? To je unutar kompromisa, znači 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 109. Za? protiv, provjera za 109, otvaram glasanje. Zatvaram. Plus 1, dakle usvaja se. 110 za, protiv, provjera za 110. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Znači, imamo ne, iste rezultate, znači 112 za, protiv, Provjera za 112. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 118 za. Protiv suzdržani odbija se. Kompromis je prvi dio. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti dio, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Odbija se. 128 za, protiv. Provjeravamo 128. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141, 2, 3, 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, provera 149, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 150 za, protiv, suzdržani. Provjera za 150. Zatvaram glasanje. Usvaja se 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera za 153, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 160 za, protiv, suzdržani, provjera za 160, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 156 za. protiv, suzdržani, odbija se. 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158, 159 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani, odbija se. I završno glasovanje sa tekst sa izmenama. Za. Protiv. Dobro, elektroničke ali ne poimenično. Zatvaram glasanje. 34 za, 13 protiv, 9 suzdržanih. Čestitamo izvjestitelju. Before we close, I have unfortunately... I imam još neke najave prije nego što završim, ali vrlo ću kratko. Direktiva o platnim uslugama, trijalog o PSD2 za 26. ožujka je otkazan zbog E, toga što je izvjestitelj imao nepredviđene obveze Tajani, dakle znači 16. E, travnja će biti, a zatim sažetak odluka e, koordinatora od 10. ožujka kao dio follow-upa za majštat report o međunarodnim standardima izvještavanja za sustav e, ranog izvještavanja koordinatori su odlučili iz, e, uspostaviti stalni tim izvjestitelja i e, izvjestitelja u sjeni koji će pratiti rad FRS-a i zatim 14. travnja ćemo prvo raditi izvješće i mišljenje objavljeno EPE o prilagodbi kreditnih evaluacija, a zatim EBA javne konzultacije o nacrtu smjernica o e, politikama remuneracije prema CD4 i konzultacije na kraju o nacrtu regulatornih tehničkih standarda o kriterijima za utvrđivanje minimalnih e, zahtjeva za MRL. Znači, to je također dio BRD-a. Prezentacija razmjena mišljenja sa ECB-om biti će organizirana u Ekonu u lipnju 2015. kako bi se označilo pokretanje e, platforme za vrednostnice Target 2 i koordinatori će sastaviti ini izvješće o izazovima i stanju e, e direktive uslugama i E, uredba o uslugama kao i novi okvir za financijske e, usluge i učinkovitiju tržište kapitala te sastaviti usmeno pitanje komisije zajedno sa nacrtom rezolucije o zelenom, e, zelenoj knjizi komisije o uniji kapitala. Što se tiče ekonomskog upravljanja, koordinatori su odlučili usvojiti usmeno pitanje za komisiju o širokim gospodarskim smjernicama, sastaviti mišljenje na e, mišljenje o zapošljavanju EMPLA, zatim e, e, što se tiče dijaloga sa ministrom financija Grčke 5.16. lipnja, zatim napisati pismo francuskom ministru financija za organizaciju dijaloga u prvoj polovici 2015. složiti se s datumom 5.5. AFKA za javno saslušanje o institucionalnim aspektima novih propisa o ekonomskom upravljanju i ulozi Eurogrupe i ne sastaviti izvješće INI o reviziji strategije 2020 i održati statistički dijalog sa Eurostatom i na kraju e, tisuće 2015. koordinatori traže ovlaštenje da se poveća E, veličina izaslanstva u Španjolsku za do 10 članova. Zatvaram sastanak, a sljedeći sastanak u utorak 31. ne. Ne imamo saslušanje za ne. Dakle, sljedeći sastanak je 30. 33. zajedničko saslušanje povjerenika Moskovića o e, pitanjima oporezivanja i zajednički sastanak sa odborom za poreze gdje će se predložiti e, i legislativni predlog u, u području oporezivanja i sastanak ekona u utorak, utorak 31. E, ožujka ujutro i poslje podne. Hvala, zatvaram sastanak. Ciao. Thank you.